Nastavlja se sjednica od 6. Eh, veljača. Eh, tekstovi od 6. veljače su na raspolaganju. Ima li netko nešto protiv? Onda usvajamo